povjereniku Moskovici i ovime zaključujem tu raspravu. A sada imamo sljedeće izvješće, dakle zastupnika Pabla Zalbe Bidegana i Herbanjan Herbrandija vezano uz ispitivanje emisija u automobilskom sektoru. Najprije riječ ima gospodin Zalba Bidegan. Izvolite. Hvala predsjedniče. Prije godinu dana e, Volkswagen je priznao u SAD-u da koriste uređaje za manipulaciju emisija kako bi se varalo na rezultatima emisija i kako bi dobili homologaciju svojih proizvoda u SAD-u. Prvo što se trebamo zapitati jest zašto kako to da ta afera nije razotkrivena u Europskoj uniji? Kako to da smo mi u Europskoj uniji bili nesposobni razotkriti prijevaru takvih razmjera? Odgovor na to pitanje nije jednostavan, no postoji čitav niz aspekata o kojima želim raspravljati danas. Kao prvo, to je, razlog tome je nedovoljna integracija u Europskoj uniji. Kako bi, da smo uistinu države Europske unije kao SAD-u, organizirane kao SAD-u, onda bi se taj skandal vjerojatno razotkrio. Milijuni Evropljana koji se koriste automobilom svakoga dana, vjerojatno bi imali veću zaštitu da smo mi ovdje u nekakvom federalnom savezu. Postoji još jedan čimbenik kojim bi se mogla objasniti ova situacija. Možda povjerenik Verhojgen može objasniti kako to da nismo uspjeli razotkriti ovaj skandal no, mislim da je također važno nešto reći o tome kako je uopće došlo do te afere. Povjerenik Verhoeven je pregovarao s nekima od naših kolega i ispregovarano je zakonodavstvo za koje se s vremenom pokazalo da nije dostatno. Zatim je nastupio povjerenik Tajani koji je nastojao odgoditi postupak koji je htio donijeti neke ambiciozne propise za smanjenje emisija dušikovog oksida. Međutim, tu je bilo nekih problema. E, parlament je usvojio izvješće, ustanovljeno je da postoje razlike između emisija u laboratorijskim uvjetima i emisija u stvarnim uvjetima vožnje. Jesmo li dovoljno toga poduzeli? E, naša je zadaća da istražimo istinu i mi predlažemo mjere, odnosno trebamo predložiti mjere kako bi se spriječile ovakve prijevare. Ne sumnjam da će se kolege složiti sa mnom da nastojimo to postići. Takako, krize treba pretvoriti u prilike. I ovo je prilika koja je bila potrebna automobilskom sektoru kako bi se prilagodili 21. stoljeću. Ona je mnogo zahtjevnija u smislu emisija i u smislu novih e, prijevoznih sredstava. Ovdje u pitanju su u pitanju prihodi 12 milijuna obitelji. ali prije svega im trebamo pokušati ponuditi bolju budućnost. Nema nikakvog smisla reći da smo trebali ustanoviti da je došlo do prijevare. Ono što trebamo jest okrenuti se prema budućnosti. Bilo mi je veliko zadovoljstvo surađivati sa kolegom Herbrandijem iz Nizozemske i e, radujem se da ću s njime surađivati i u sljedećih nekoliko mjeseci zajedno s ostalim kolegama. Hvala lijepa. Hvala. Riječ ima drugi izvjestitelj, gospodin Herbrandi. Izvolite. Hvala lijepa, e, gospodine predsjedavajući. Najprije želim zahvaliti svom suizvjestitelju Pavlu Zalbandiju na sjajnoj suradnji. Radujem se i nastavku u sljedećim mjesecima. Ovo među izvješće je zapravo proceduralno prvenstveno i to zato što smo tek počeli sa svojim radom. Ali treba nešto politički istaknuti, a to je poziv e, da komisiji da brže i učinkovitije surađuje s našim istražnim odborom. To je bio uostalom i e, cilj ovog odbora. Od, početka mi smo unaprijedili svoju suradnju i mislim da će to i nadam se da će to biti i u buduće tako. Naš istražni odbor je za sada e, skupljao mnogo tehničkih podataka, govorili smo s proizvođačima E, tehnologije, stručnjacima za softver, akademskim krugovima, nevladinim organizacijama i odradili smo većinu tehničkog posla do sada. Sada smo tek krenuli u politički dio naše e, istrage. Razgovarali smo sa povjerenicima, bivšim povjerenikom Dimasom, Ferhojgenom, Potočnikom, Tajanijem i jučer sa sadašnjim povjerenicima Vjenkovskom i Velom. Fokus će biti u buduće na državama članicama i radujem se našim e, saslušanjima e, ministara i e, pozivam sve ministre koji još nisu potvrdili svoj dolazak da to učine jer europska demokracija znači također da su europski ministri odgovorni u Europi. E, govorit ćemo i sa američkim vlastima i tijelima za homologaciju. E, ne radi se samo u slučaju Volkswagen do sada. Vidimo da i drugi proizvođači e, isključuju svoju tehnologiju za mjerenje kada temperatura poraste iznad 17 ili kada prođe E, određeni broj minuta. Dakle, ovaj problem se ne ograničava samo na Volkswagen. Imamo još niz pitanja u vezi s ulogom koje su odigrale nacionalne države članice. Vidimo da je bilo vrlo manjkovog provođenja europskih e, pravila a o tome moramo još intenzivno razgovarati sa nadležnim nacionalnim ministrima. Isto tako moramo istražiti zašto je trebalo tako dugo dok nije uveden novi e, test za mjerenje u stvarnim uvjetima. E, prije je tvrđeno da je potrebno za to dvije godine, međutim trajalo je daleko duže. I to moramo također istražiti. I e, napokon prošla je godina dana od kada je izbio skandal. Od tada smo učinili mnogo toga, ali još uvijek je na europskim cestama mnogo milijuna e, dizelskih vozila koji nisu u skladu s propisima. E, razgovarali smo sa povjerenicom Bjenkovskom i drago nam je što je ona zauzela čvrst stav. E, još čekamo da se pokrenu postupci zbog kršenja ugovora, ali e, vjerujem da će do toga doći. Za sada e, se u mnogom naslanjaju na dobrovoljan pristup. Mi ćemo izvješće završiti u ožujku iduće godine i nadam se da nećemo samo govoriti o zaključcima o prošlosti, nego da ćemo izvući i pouke za budućnost, jer to je možda i najvažniji dio naše istrage. Hvala lijepa izvjestitelju. Sada riječ ima povjerenica gospođa Bijankovska. Hvala lijepa gospodine eh, predsjedavajući, eh, poštovani zastupnici i zastupnice. Ovo je vrlo važna rasprava Najprije zahvaljujem obojici izvjestitelja na radu. E, skandal je izbio prije gotovu godinu dana, a prije više od e, šest mjeseci pokrenut je istražni odbor EMIS. A to je za e, vas obojicu i za, i za parlament i za komisiju bilo razdoblje intenzivnog rada. Zaista sam e, učinila sve što sam mogla da moj rad bude transparentan i e, krajnje kooperativan. Tako ću i nastaviti u idućim mjesecima i do kraja rada ovog istražnog odbora. Učinila sam sve što sam mogla odgovarajući na vaša pitanja. Znam da niste do kraja zadovoljni, ali e, Pokušali smo dati sve od sebe i tako će biti i dalje. Uvjerena sam da je ovo najbolji način, treba razotkriti sve činjenice i zaključiti kako treba nastaviti dalje. Komisija kao e, zakonodavac, e, države kao provoditelj zakona, a industrija koja mora biti inovativnija i savjesnija pomagat ćemo koliko možemo, ali molimo da i države članice bude jednako transparentne i suradljive. Komisija je pozvala članice da istraže e, nedostatke u uređajima koje se ugrađuju automobili. E, Njemačka, Francuska i Italija su pripremile takva izvješća. Ona su dostupna i komisiji i javnosti krajem srpnja komisija podnijela prvi pregled o istragama e, parlamentu, ali nažalost nemamo još potpunu sliku zato što su podaci koje države članice šalju nepotpuni. Postoje otvorena pitanja za koja nam još nedostaju tehničke informacije. Osobno sam razočarana postignutim, potrebna je ta tehnička informacija kako bismo mogli donijeti neovisnu ocjenu o svemu što se dogodilo. Inzistirala sam da države članice prenesu nama komisiji te informacije, a e, i dalje ću inzistirati. Naravno, a mi, mi ćemo nadzirati i nacionalne procese e, istraga. Što se tiče samih uređaja e, takvi uređaji su već 18 godina zabranjeni u SOD-u. E, I jasno je što proizvođači trebaju činiti. E, niti proizvođači, niti tijela za homologaciju nisu dovodile u pitanje ta pravila. A ako ne poštuju pravila, onda to mora imati posljedice, jer se radi o zakonu želim pomoći da se pravila interpretiraju na jedinstven način, na jedinstvenom tržištu i e, dat ću i praktične savjete kako se trebaju e, nadzirati sustavi e, mjerenja u sklopu homologacija. Sada je ključni problem izvršenje to treba hitno riješiti jer vidimo da je nadzor tržišta slab. To moramo promijeniti, moramo ojačati postojeći sustav potreban je nov e, nadzorni sustav sa međusobnom e, kontrolom između država članicama i sa e, kaznama na europskoj razini što će pomoći unabrediti sustav. Moramo povratiti i povjerenje naših građana koje je uvelike patilo. Prijedlog iz siječnja koji je sada na odlučivanju u parlamentu. Vijeće još nije dalo svoju odluku. E, gospodin e, Dalton mora unaprijediti postupak, a želimo usvojiti prijedlog što prije. E, otpor potrebnim promjenama zaista je obeshrabrujući i razočaravajući. Potrebna je vaša podrška kako bismo proveli ovaj prijedlog. Nadam se da će rad odbora EMIS e, pokazati e, svoju važnu ulogu za e, afirmaciju našeg sustava homologacije. Očekujem od vas da ćete krčiti put za bolju budućnost. Inače će godina intenzivnog rada E, neće biti nagrađena odgovarajućim rezultatima. U sljedećim mjesecima komisija će surađivati i pozdravljamo ovo među izvješće i želimo vam puno uspjeha u predstojećim tjednima i mjesecima. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Sada ćemo čuti izjave klubova zastupnika moramo e, završiti pravodobno e, prije glasovanja. Zato molim da se ne postavljaju dodatna pitanja, odnosno da se ne prijavljuje plava kartica. E, gospodin Karins, dvije minute. Hvala lijepo gospodine predsjedajuće, e, gospođo povjerenice. E, prošlo je šest mjeseci, saslušali smo mnoge svjedoke i stručnjake e, iz, sa sveučilišta i nevladine organizacije, dobavljače za automobilsku industriju i proizvođače automobila, a i predstavnike komisije, bivše i sadašnje. Što smo doznali? Kao prvo, doznali smo kako smo dospjeli e, do ove situacije. Kako smo uspjeli u Europskoj uniji glavni cilj koji smo imali iz ideoloških razloga, želimo smanjiti e, emisije ugljičnog dioksida, i zato smo došli do toga da su se e, manipulirala e, mjerenja e, emisija iz dizelskih motora. Međutim, zanemarili smo činjenicu da dizel, doduše dizelski motor troši manje goriva, ali troši više noksa i dušika dušikovih spojeva koje su štetni za zdravlje. Dakle, zanemarili smo popratne štetne pojave koje su e, vrlo loše za zdravlje. Zatim norma Euro 6 koja je usvojena 2007. zapravo nije riješila problem emisija koje su u konkretnoj e, praktičnoj situaciji vožnje e, bila daleko veća nego u laboratorijskim uvjetima. Dakle, iz takve ideološke konstelacije moramo nešto i naučiti. Ne smijemo zanemarivati popratne pojave i moramo razvijati testove koji su primjenjivi i za realne uvjete vožnje i moramo unaprijediti ponašanje država članica. Hvala lijepa za SID, gospođa Katlin van Brent, dvije minute. E, Povjerenče, kolege, kolegice, kao što je povjerenik s pravom rekao, skandal je, Volkswagen skandal je izbao prije godinu dana. Europa je bila šokirana zbog ponašanja E, jednog od najvećih europskih poduzeća, gotovo ikona gospodarstva, koja je e, tako postupila da bi povećala profit. Međutim, šokirali smo bili i zato što to nisu otkrile naša europska tijela za nadzor, nego što je to otkriće e, došlo iz SAD-a. Stoga smo u parlamentu uspostavili istražni odbor, prvi istražni odbor u više od deset godina. Provjeravali smo kako radi europska administracija, ali htjeli smo doći do prave istine. Odbor EMIS e, mora vratiti povjerenje u europska pravila, ali i u naše proizvode. Mi smo sada na pola puta i shvatili smo da ne samo Volkswagen, nego i mnoga druga poduzeća e, prekomjerno koriste postojeća praznina u e, europskim pravilima kako bi e, pa, lažirali podace, podatke u stvarnim uvjetima. Pravila se krše i svako dizelsko vozilo emitira četiri do pet puta više štetnih tvari nego što smo mislili. Gospođo povjerenice, radovalo nas je ono što ste rekli jučer, no moramo voditi računa o tome da moramo prilagoditi i sadašnju situaciju. Ovakva vozila dnevno e, se prodaju i stavljaju promet i zbog toga se povećava e, zagađenje. Mi moramo sada staviti fokus na države članice kao predsjednica odbora nadam se da ćemo svi zajedno i komisija i države članice nadvladati razlike između političkih grupacija i da ćemo rješavanje ovog problema obaviti zajedno. Hvala lijepa za ECR, e, zastupnik Henkel. Dame i gospodo, osim kriminalnog e, e, lošeg ponašanja Volkswagena, Istražni odbor je na svjetlo dana doveo i loše ponašanje komisije. Čak i bivši povjerenik e, za industriju Günther Verheugen, e, jedan od e, prethodnika sadašnje ponekce, morao je priznati da su europske direktive bile preneodređene. Ja sam ga to pitao. Moramo također prepoznati da su američka pravila daleko zahtjevnija nego europska. I kao što smo rekli, amerikanci su otkrili ovaj skandal, a ne europljani. Iz toga možemo samo izvući sljedeću logičnu konsekvenciju. Pozivamo kao prvo komisiju da u pregovorima o TTIP-u uključe i harmonizaciju e, pravila o emisijama motornih vozila i da priznaju više standarde drugog partnera. To daje velike koristi. Kao prvo, unapređuje zaštitu milijuna ljudi s obje strane Atlantika, e, štiti ih od štetnih emisija. Drugo, povoljno je za smanjenje troškova proizvodnje sustava kod emisija i kao treće to može demonstrirati koliko je korisno sklopiti sporazum o slobodnoj trgovini. Tako bi komisija u ovako kritičnoj situaciji čak mogla dati doprinos većoj prihvatljivosti TTIP-a. Hvala lijepa za Alde, e, zastupnica Haranzova. Hvala lijepa gospodine e, predsjedavajući. Dame i gospodo, e, gospođo povjerenice, građanima Europske unije do sada nitko nije podastrio jasne i činjenice o tome što se zapravo dogodilo. Istražni odbor je u svom radu međutim e, formulirao jasna pitanja. Treba istražiti je li komisija zakazala i tijela država članica ili nije. Trebalo je zapravo prihvatiti već prije pravila za te mehanizme, za te sprave, a ili je trebalo e, uvesti e, kriterije za mjerenje u stvarnim uvjetima vožnje. No, bez otkrića u Americi još ni to ne bismo učinili. U okviru naših saslušanja e, mi smo čuli od stručnjaka da je taj problem već dugo poznat i da ta vozila u stvarnoj vožnji ne ispunjavaju granice emisija i da koriste ove uređaje za manipulaciju već sada. S druge strane, komisija kaže da o toj prevari ništa nije znala i da nije kasnila u svojoj reakciji. Toliko o prvom pitanju. No, mi moramo dati uvjerljive odgovore na ovo pitanje, inače nećemo vratiti povjerenje građana. A ja mislim da je to najvažniji cilj našega rada Zato pozivam izvjestitelje da nam e, podnose, da nam podnesu izvješće koje je jasno tako građani koji gledaju, provjeravaju koje rezultate dala istraga, znaju tko je odgovoran za ovo što se dogodilo. A e, rezultate istrage mora omogućiti e, jasan i odlučan rez jer treba reći što se sada treba u budućnosti učiniti. I na kraju želim reći da i automobilska industrija e, s nestrpljenjem očekuje naše odgovore. To je industrija s milijunima radnih mjesta u Europi. Ako bi se istraga i dalje odugovlačila, to će kočiti razvoj. Mislim da je važno da sve institucije u članicama Europske unije sudjeluju u ovom istrazi. To ne smijemo odbiti. Za guje, gospodin Silikiotis minutu i pol. Hvala lijepa gospodine predsjedavajuće, kolegice i kolege zastupnici. Naš istražni odbor e, nam podnosi E, rezultate rada, a e, ne želim o tome e, suditi politički, ali imali smo već mogućnosti donositi zaključke. Mi smo imali niz saslušanja i čitali različite dokumente. Očito je da se radi i o političkoj odgovornosti 2010. i 2013 je bilo podataka o manipulacijama kod mjerenja ali nije e, poduzeto nakon toga ništa. Komisija je bila e, informirana, ali nije učinila ništa zato kaže jer nije informirano o konkretnim slučajevima. Niti članice nisu poduzele ništa. Bilo je poznato da stvarno mjerenje e, emisija u vožnji, u prometu su bilo daleka veća nego u laboratorijskim uvjetima međutim ništa nije poduzeto. Dakle, bilo je propusta kod komisije, ali i kod članica, kod primjene europskih pravila i kod donošenja kazni i sankcija. Moramo ukazati na praznine u regulaciji, na snažan pritisak automobilske industrije koja lobira pa i multinacionalne kompanije. Tako je bilo moguće manipulirati vrijednosti emisija. Slučaj Volkswagen nije e, jedinstven. Kolegice i kolege, nastavljamo istragu, e, bit će pritiska i nadalje s naše strane, surađivat ćemo sa suizvjestiteljima na kooperativan način kako bismo došli do konkretnih rezultata e, kako bismo razotkrili sve prakse prevara koje idu na štetu građana i okoliša. Hvala lijepa, gospodin Turmes za zelene. Ne funkcionira. Morate namjestiti uređaj. Hvala vam. Nakon godinu dana skandala Volkswagena, koji je zapravo skandal cijele industrije, u travnju 2014. SAD je dobio detaljne podatke o diskrepancijama, a nisu ništa znali zapravo tim poremeđajnim uređajima, uređajima za manipulaciju. Što je Amerika učinila? Pitali su Volkswagen jednostavno pitanje. Možete li, molim vas, objasniti taj nesrazmjer između testnog ciklusa i vaših vrlo visokih emisija na cesti? Prvi sastanak, drugi, treći, četvrti, peti sastanak je održan i Volkswagen je svaki puta lagao. 15 mjeseci kasnije, rujan 2015. SAD kaže game over i Volkswagen mora priznati masivnu prevaru. Tada je Volkswagen pokušao opozvati vozila u SAD-u. Predlažili su prvi opoziv, pa drugi, pa treći. Tijelo u SAD-u su, imala su i dalje jedno jednostavno pitanje. Molim vas, pokažite nam da su vaše emisije NOx-a u skladu sa zakonom nakon tog opoziva. Volkswagen to nije mogao pokazati i dakle nije taj opoziv prošao. Akcija 3 je bila kompenzacija naknada štete i znatne kazne zbog nepoštivanja zakonodavstva. Obama, njegova uprava zapravo nije napravila ništa drugo nego odradila svoj posao. Imate industriju koja izvrši prevaru, uhvati ih se, a što smo mi učinili u Europi? Imali smo iste informacije kao i SAD već godinama u zimi 2009. 10 komisija, države članice nisu niti postavili jedanputa pitanje tom poduzeću. Isto pitanje koji je SAD. Molim vas, objasnite nam razmjer između testiranja testnih i na cesti. Nikakvih procesa protiv nepoštivanja zakonodavstva. Dakle, komisija je tu sudionik. Druga stvar, ista, isti opoziv Volkswagena koji su tijela u SAD-u odbile, sada je prepoznat kod nas. Dakle, Volkswagen ponovno vara potrošače, ali ovaj puta uz službeni logo njemačke vlade. A vi danas ovdje dolazite, dakle niti jedan opoziv nije odrađen. Zbog čega nije? Mogli biste djelovati na tom polju. A treća stvar, kompenzacija da štete, niti do toga nije došlo. Zaključno, Junkerova komisija nam ovdje dolazi i kaže trebamo povratiti povjerenje, ali nema nijakvih postupaka protiv kršenja, nikakvih kompenzacija, nijakvih opoziva, ničega. Dakle, s ovim stavom Junkerove komisije ne možemo zadobiti ponovno povjerenje građana, a on nam je potrebno. Hvala. Zastupnica Evi, FDD, dvije minute. Hvala vam. usprkos eh, slabim očekivanjima što se tiče učinkovitosti ovog odbora, čini se da zapravo ovaj rad donosi ploda. Ukazali smo nedostatke i do, tako dalje u cijelom sistemu homologacije vozila, a jedna stvar je sigurna. Ovi poremičarni uređaji tek su vrh ledenjaka. Mogla bih nastaviti o tome, no, radi bih upotrebila ovo vrijeme da javno kažem da izvješće o dizel vozilima Euro 5 koje su na tržištu u Italiju, izvješće koje je provelo Ministarstvo za infrastrukturu i transport Italije, je prava uvreda onome što radi ovaj odbor Europskog parlamenta. Doista je uvredljiv europskim građanima koji žele i trebaju što je veću učinkovitost i transparentnost svojih institucija. Izvješće je ostalo po strani istrage vezano uz 15 vozila u Italiji koja se u Italiji spomenju. Slijede se različiti postupci za različite kategorije vozila. Vozila fiata testiraju se u pogonu Fijata u Torinu, a drugi druga vozila testiraju se drugdje. Dakle, u potpunosti se gubi trag mnogim vozilima Fijata na taj način i ona nisu uključena u statistike izvješća. Upravo ta vozila najvjerojatnije koriste poremećajne uređaje, osobito one koji i se isključuju nakon točno 22 minute. Dakle, 22 minute nakon što se završi testni ciklus razine dušikova oksida, enoksida tri puta su veše nego što bi trebala biti. Doista se gura pod tepih stvarne vrijednosti emisija vozila Fiat. I ovo izvješće zapravo žele vratiti u obliku u kojem su ga i dobili. Gospodin Pretzel, NF. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, osim činjenice da Volkswagen vrlo očito krši zakone i da kršio zakone doznali smo i mnogo više tijekom saslušanja prošlih mjeseci. Ustanovili smo da komisija očito ima samo nedostatne mogućnosti nadzora e, kroz zakone, ali čak i one mogućnosti koje ima E, njima jasno ne vlada. E, gospođa Binkovska, već godinama postoje glasine da nemamo samo skandal Volkswagena, nego i kod drugih proizvođača automobila. E, možete i mogli biste najkasnije sada zatražiti tehničku dokumentaciju ne samo od Volkswagena nego i od drugih proizvođača, ali očito nište poduzeli ništa takvoga. Mogli biste nam i objasniti što ste poduzeli u odnosu na države članice koje su vam dužne podnijeti informacije. E, nemate do sada nikakve planove e, za mjere osiguranja e, kvalitete u tom pogledu. I dame i gospodo, ako ovo e, svačamo ozbiljno i ako Europsku uniju svačamo ozbiljno, onda moramo uvesti takve sustave za osiguranje kvalitete. Umjesto toga, sada se pouzdajemo u spoznaje američkih tijela. Možda u tome igraju ulogu i različiti gospodarski interesi SAD-a i Europe. Ne bismo e, smjeli dopustiti da nas instrumentaliziraju Amerikanci, već bismo morali doći do vlastitih e, spoznaja. Ne može biti kraj ovoga slučaja da Volkswagen plaća odštetu od gotovo 15 milijardi dolara u SAD-u, nego mi istražiti situaciju kod drugih proizvođača. Hvala vam. Konačno u ime klubova zastupnika, gospodin Gizeke, EPP, izvalite. Sve podsjećam da poštuju vreme govorenja zbog toga što želimo glasati na vrijeme. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, povjerenice Bijankovska, kolegice i kolege. Sada smo na pola e, utakmice u istražnom odboru i e, bavimo se vrlo intenzivnim e, tehničkim radom. Siguran sam da je postignuto dosta e, napretka treba nastaviti u utvrđivanju činjenicu, ali naravno tu postoji mogućnost da se e, politički iskoriste neke okolnosti. Govori se da su i komisija i neki ponici znali za e, ovaj poremećajni softver. E, čuli smo o tome da je navodno povjerenik Potočnik o tome čak informirao svog kolegu Tajanija. Međutim, ja vidim taj dopis i e, moram reći da je ovo bespredmetno. Bilo bi i začudno jer gospodin Potočnik je rekao da nije sumnjao e, da postoji e, takav, takva tehnologija. A kako bi onda mogao pisati pismo kad samo nije saznao za to? Potičem stoga na to da u preostalih pola vremena rada odbora, odustanemo takvih političkih igraca i da e, radije se koncentriramo na utvrđivanje činjenici. Razlike u mjerenjima su komisije zaista poznate od 2005. od, dakle, razlike između testnih uvjeta i uvjeta na cesti. I predlažem e, da se uvedu načini e, testiranja u stvarnim uvjetima RDE na 10 godina predugo traje e, mijenjati nova pravila za ograničenje emisija, to su se svi složili. E, treba dakle utvrditi kao prvo činjenice, drugo odustati od političkih igrica i treće e, jednoznačno formulirati sve buduće zakone kako ne bi bilo moguće se koristiti prevoram. Sebdans, izvolite. Hvala vam. Kao što smo već čuli vrijeme da vidimo kakvo je stanje i čime je rezultirao rad odbora. Već smo čuli da je u prošlosti donesena odluka koja je davala do viših emisija NOx-a. Spravno smo se koncentrirali na smanjenje CO2, ali došlo je do nuspojava. I u više navrata najavljeno da nije bilo dovoljno znanja niti jasnih dokaza što se tiče utjecaja dizela na javno zdravstvo, dio razloga zbog čega do toga nije došlo je bezbroj obveza u trenutnom okviru kojim se pokušavamo pobrinuti da nitko ne može preuzeti puno odgovornost za ono što se dogovorilo. Države članice, okriljavaju Europsku uniju, komisija, države članice, automobilska poduzeća, zapravo kroz različite praznine se tako mogu provući e, i iskoristiti ih. Što smo do sada doznali je da postoji strašan nesrazmjer u tumačenju postojećeg zakonodavstva. Povjerenica je u potpunosti u pravu kada kaže da moramo upotrebiti ono što zaključimo na temelju ovog rada povjerenstva kako nadolazeće zakonodavstvo ne bi počinilo iste greške, sadržavalo iste praznine i mogućnosti za nejasna tumačenja onoga što mora biti vrlo jasno zakonodavstvo. I za kraj zahvalio bih e, svim političkim kolegama. Ključno je da ovdje surađujemo, da ovo ne postane e, politička utrka između ljevice i desnice, jer dugujemo potrošačima i javnom zdravstvu diljem Europe da ovo odradimo kako treba. Zastupnik Demesmaker, izvolite jedna minuta. Hvala. Podržavam ovo privremeno izvješće kao potpredsjednik odbora iako je pre rano za dat neke krajnje zaključke, još uvijek možemo reći neke važne stvari. U laboratorijima imamo čiste aute, ali ne i na cestama. Dakle, zakonodavstvo je promašilo svoj cilj za velik broj ljudi. Razlog iz kojeg nije došlo do učinkovite aktivnosti kako bismo se pobrinuli da se poštuju pravila i zaštiti ljudsko zdravlje, također zbog tog jaza, stvarnog jaza koji postoji. Dakle, postoji tehnologija kojom se možemo pobrinuti da se ograničenje u stvarnim uvjetima vožnje poštuju bez toga da se utječe na emisije CO2. Zakonodavstvo također brani manipulativne poremećajne uređaje, ali praznine koje postoje nisu zatvorene, kad kada svoje mehanizme uključuje, kad kada visi o temperaturi radno i o tome hoće li se uključiti uređaj ili ne. I ovdje mislim da moramo znatnu potporu prikupiti u interesu potrošača i interesu javnog zdravstva. Dakle, prioriteti su otkrivanje stvarnog stanja, predlaganje rješenja za budućnost i korištenje najboljih praksa kakve imamo u SAD-u i Kaliforniji. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Torvalds, dvije minute. Hvala vam. Zahvaljujem povjerenice Bjenkovska. Govorit ću na Švedskoj radi svojih slušatelja kod kuće. Dakle, vrlo smo ovdje u zanimljivoj i možda pomalo neugodnoj situaciji. SAD ima jasna pravila, njihovi potrošači, građani dobili su naknadu štete zbog toga što se jasno pokazalo da je Volkswagen upotrebljavao poremećajne uređaje. U Europi je situacija drugačija, a to me zabrinjava. Ne samo da imamo poremećajne uređaje, e, već i aktivnosti manipulacije, a istražno povjerenstvo nije moglo dobiti informacije koje je tražilo, što pokazuje da postoje i druge uključene krive strane, a ne samo Volkswagen. Za potrošače građane iznimno je važno da jasno možemo pokazati da komisija članovi komisije nisu uh, sjedili na rukama tijekom svih ovih događaja. U suprotnom će komisija biti kriva za to što građani ne dobivaju kompenzaciju za pretrpljenu štetu što se tiče nekvalitetnog proizvoda i nedostatne zaštite okoliša. Dakle, potaknuo bih komisiju da se vrlo ozbiljno pozabavi ovim pitanjem i da nam doista pruži informacije koje trebamo kako bismo mogli pomoći potrošačima. Zastupnik Kilonen. Gospodin predsjedatelj, jedno od najvažnijih pitanja ovdje je smanjenje emisija u prometu. Komisija je vrlo ambiciozna. Sanjamo o prometu bez emisija, međutim, ukoliko aute pokreće pohlepa, Doista je težak put pred nama. 400 tisuća je preoranjenih slučajeva smrti u Europskoj uniji e, zbog emisija i to nije mali problem. Naravno, stojimo i pitanje zaštite okoliša i velike za pred nama je povratiti povjerenje potrošača. Svi moramo pokazati što možemo učiniti. Automobilska industrija mora priznati činjenice, a naše institucije moraju surađivati. Ako imamo dovoljno striktna pravila, neće biti prostora za manipulaciju. Nije dovoljno pronaći krivce, već moramo ući na temelju naših pogrešaka, preurediti cijeli lanac i upotrebiti ovakve informacije kako bi se ovakvi događaji spriječili u budućnosti. Zastupnik Eichhout. Hvala vam povjerenice što ste danas ovdje. Ako malo pogledate što smo naučili nakon pola godina rada istražnog povjerenstva, Najvažnije je da svi tehnički stručnjaci kažu da nema nikakvog tehničkog razloga da bi se bilo kakva tehnologija oblaživanja emisija isključivala. Tehnički, dakle, to nije potrebno za zaštitu motora ili slično. Ali i dalje znamo da svi, mogli bismo reći svi proizvođači automobila koriste softver za isključivanje takve tehnologije. Ovdje je samo Volkswagen optužen za korištenje ovakvih poremećenih uređaja, no Fiat to koristi, također ih isključuje nakon 22 minute ili drugi proizvođači ispod temperature od 17 stupnjeva, zašto nema opravdanja. No niti jedan drugi proizvođač nije okrivljen za korištenje poramećajnih uređaja. Dakle, hitno je potrebna aktivnost komisije i što je još važnije, dok mi ovdje razgovaramo, auti koje onečišćuju i dalje su na cestama. Kada će komisija koordinirati na europskoj razini opoziv kako bi se te onečišćivače maknulo sa cesta? Zastupnik Helmer, minuta i pol. Uh, Gospodine predsjedatelju, prije svega čestitao bih svojim kolegama jer ova rasprava je mnogo zanimljivija od privremenog izvješća koja je dobila jednoglasnu podršku odbora. Izvješće je samo po sebi zanimljivo jer gotovo da uopće nema sadržaja. Iznimno je samo referencijalno i refleksivno. Prvi stavak poziva odbor da ispuni svoj vlastiti mandat što se čini donekle redundantnim. Također traži službenu suradnju komisije, no ono što me smeta u izvješću je jedna riječ. Stavak četvrti zahtjeva vlade, parlamente i nadležna tijela država članica da poduzmu aktivnosti. Ovaj parlament, niti ovo privremeni odbor, nema suverene vlade ništa pravo tražiti da je parlament zatražio samo to, pitao, a ne zahtijevao, mogli bismo podržati možda ovo izvješće. U ovom slučaju ne možemo. Zastupnik Jalk, minuta i pol, izvolite. Dragi kolege, želim pozdraviti rad našeg odbora koje uistinu minuciozno želi razotkriti propuste naših institucija kada je riječ o kontroli emisije onečišćivača. Žao mi je što je rad usmjeren na tehnička pitanja ne uzima u obzir činjenicu da su ova otkrića nešto što se događa u kontekstu rata između, ekonomskog rata između Amerike i Europe. Kontekst ne može opravdati situaciju, ali može pomoći u razumijevanju određenih problema. Posebno je problematičan porast NOX-a u posljednjih godina, premda europska industrija postiže sjajne rezultate u području dizelskih motora i pozdravljam želju da izrada ovog izvješća ne bude samo tehničke prirode, nego da bude i e, više politički ofenzivna. Zahvaljujem zastupnik Belat, dvije minute. Hvala. Dobro jutro svima kolege. Na pola puta smo rada ovog istražnog odbora. I kao što je već prikazano, imamo poprilično dobru sliku toga gdje su stvari pošle po i kako je ovaj prijevarni software upotrebljen, te kako se možemo pobrinuti da se tako nešto ne ponovi u budućnosti. Gospođo povjerenice, ovdje postoji zajednička odgovornost, mislim da smo to uspostavili jučer na saslušanju s vama nitko, čak ni ovaj parlament, nije imao cijelu jasnu sliku činjenice e, da smo morali biti mnogo prezni, mnogo budniji vezano uz uređaje koje se koriste u dizelskim motorima. Nekoliko govornika je već reklo da nacionalna tijela nisu provela svoj nadzorni zadatak jer su oni ti koji su odgovorni za provedbu europskog zakonodavstva. A to zakonodavstvo usvojili smo svi zajedno, svih 28 država članica. Dakle, povjerenice, ovdje se uzdamo u vas, važno je da se ove kontrole podvrgne nadzoru i da se regulativu striktnije provede. Kao što je gospodin Helmet rekao, da konačno imamo jedinstvene uvjete za sve diljem Europske unije. Zbog toga su te kontrole toliko važne. Europa i dalje ima najbolje i okolišno najučinkovitije automobile i mislim da moramo ostati u toj pionirskoj ulozi čiste tehnologije. Ograničenje od 18 mg je nešto što treba poštivati i moram izvršiti pritisak na automobilsku industriju te mi jasno dati do znanja da more ubaciti u višu brzinu. Automobilska industrija je zavarala sve nas, uključujući potrošače, toga smo svi svjesni. i Sada je važno da naš odbor, naše izvješće izvrši potreban pritisak kako bi se to povjerenje moglo povratiti. A to možemo samo ako ćemo biti ambiciozni i transparentni. Hvala. Zastupnik Franzulika, pitanje, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Dragi kolega, pozdravljam vaš govor i zapravo bih volio istaknuti dobru metodologiju, transparentnost istrage i rad ovog odbora. dobro imam pitanje kako doživljavate, smatrate da bi ovaj odbor mogao doprinijeti ponovnoj uspostavi povjerenja potrošača i pobrinuti se da do ovakve situacije ponovno ne dođe. E, hvala na pitanju kolega. Dvije stvari. Prije svega, tako da se pobrinemo da sve informacije budu stavljene javno na raspolaganje. Kao što je povjerenica Sinić rekla, neki dokumenti su trebali biti povjerljivi, no sada će biti stavljeni javno na raspolaganje. A druga stvar, tako da se pobrinemo da zakonodavni predlozi vezani uz homologaciju i tako, isto tako predlog o RDE emisijama, stvarnim emisijama tijekom vožnje, da se to zakonodavstvo usvoji što je prije moguće sa vijećem tako da može postati zakonodavstvo. Zahvaljujem e, zastupnik Bonfra. Minuta i pol, izvalite. Kolege, svakako je komplicirano donijeti takvo zakonodavstvo da bi vožnja automobila istodobno mogla poštivati naše zdravlje i da bi se prepoznala da stvarni uvjeti tijekom vožnje doista budu poštivani i na cestama, a ne samo u laboratorijskim uvjetima. Trebalo je više od e, deset godina da se dođe do tih testiranja u stvarnim uvjetima E, vožnje, a još je kompliciranije nadzirati i sankcionirati e, one koji to ne poštuju. Dakle, danas je situacija neshvatljiva našim građanima zbog toga što oni moraju i sami poštivati europsko zakonodavstvo. Međutim, nažalost, na taj lanac nadzora i kontrola u javnom zdravstvu jednostavno ne funkcionira. Stanje europskih institucija u tom smislu je doista jadno i ide nam na štetu. Zbog toga što sam ja izuzetno za Europu i uvjerena sam da e, moramo dalje raditi na europskoj političkoj integraciji, smatram da naša odgovornost izvući pouke iz ovog skandala koji je bilo moguće izbjeći i to da su svi dionici poštivali zakon i da su se pobrinuli da se zakon poštuje krajnje vrijeme da obranimo interes javnosti i svrhu postojanja ovog odbora. Ne radi se o tome da okrivljavamo industriju, već da se poštiva vrijednosti. Radi se o tome da je potrebno povratiti povjerenje potrošača, povjerenje građana i zajamčiti čišću mobilnost koja poštuje okoliš, javno zdravstvo, a istodobno jamči radna mjesta. Dakle, moramo raditi na korist svih. A to mene motivira kao izvjestiteljicu Sjeni u radu ovog istražnog odbora u ime kluba zastupnika SID-a i moj mandat kao europska zastupnica i upravo to. Hvala. Hvala. Sada jednu minutu ima gospodin Dalton. Prošle godinu dana, otkako smo otkrili da, vozače, da je vozače prevario Volkswagen, i pitamo se kako je to bilo moguće, a da regulatori nisu primijetili i to ne samo u Europi već u cijelom svijetu. ako tvrtka može varati, onda nijedan sustav neće e, moći biti siguran i moramo pronaći načine da spriječimo sve oblike varanja. Već imamo pravila za, za testiranje, to je jedan dio odgovora. A isto tako imamo e, novi prijedlog za nadzor tržišta u komisiji, to je drugi dio. I to moramo usvojiti što je prije moguće i to prije nego što ovaj odbor dovrši sa svojim zaključcima i predstavi ih e, sljedeće godine. Sustav je dobar, ali nacionalna tijela to moraju provoditi, to je samo povjerenica rekla e, sinoć. Moramo, mora nam biti jasno, sve su nacionalne administracije prevarene od strane Volkswagena. Potrebna nam je suradnja zemalja članica te e, sustav koji funkcionira na nacionalnoj razini te na razini Europske unije moramo to e, učiniti što prije i nema više vremena za odgađanje. Gospodin Farija, izvolite, imate dvije minute. Uvaženi kolege, uvažena povjerenica, automobilski sektor se suočava s ogromnim problemima i što se tiče kvalitete i što se tiče dijelova koji se e, lažiraju. To znači da je zagađenje u gradovima sve veće i to prijeti građanima. Okolišne studije pokazuju da 70 tisuća ljudi u Europskoj uniji umire zbog preuranjene smrti i to zbog zagađenja dušikovim oksidima. Isto tako znamo da je cestovni promet i pogotovo dizelski motori, da su oni glavni izvori tog zagađenja. Gradovi se trude unaprijediti kvalitetu zraka, a mi moramo pomoći kroz europske politike. Potrebna nam je i Europska komisija koja će funkcionirati kako treba. To je naša dužnost prema europskim građanima. Osim toga moramo promicati razvoj naše industrije, iako su neki od najvećih operatera se ponijeli potpuno nepošteno. Industrijska aktivnost mora biti nešto što ćemo podržati, ali nema sumnje da će to biti moguće samo dugoročno ali ako se poštuju odgovarajuća pravila. Moramo ispuniti zahtjeve građana za boljim uvjetima života u gradovima. Treba nam održivija prometna mreža, čisti izvori energije i obnovljivi izvori energije. Moramo pratiti što rade i naši konkurenti. Strašno je da još uvijek nismo uspjeli učiniti ništa kad je riječ o prijevari s emisijama koje su zapravo otkrili drugi. Moramo učiniti isto što i Amerikanci, utvrditi odgovorne i poduzeti mjere kako bismo zaštitili industriju i potrošače. Ja se nadam da će komisija to učiniti i nadam se da će komisija ozbiljno shvatiti svoje odnose i obveze prema parlamentu. Moramo znati što će se promijeniti kako bi se osiguralo da se pravila i propisi e, dosljedno provode a do sada to nažalost nismo vidjeli i to naravno ne želimo od Europe. Hvala vam, sada gospođa Konečna na jednu minutu. Hvala vam. E, uvažena povjerenice, uvaženi kolege. Da, ako ne želite otkriti istinu, osnuje se istražno povjerenstvo to jest istražni odbor. Meni je jako drago da je parlament e, želi iskoristiti potencijal tih istražnih odbora, no moramo se suočiti sa komisijom koja ne želi e, surađivati, zatim suočiti se sa izlikama automobilske industrije. industrije. Moramo analizirati što već do sada znamo. Za skandal se zna, a svi su ga pokušavali zataškati. No moramo razbiti otpornost onih koji su odgovorni i otkriti pravu istinu. Zahvaljujem predsjedniku, to jest predsjednici istražnog odbora i svima onima koji rade u tom odboru. Oni će dokazati da je moguće otkriti uzroke svih e, ovih prijevara. Hvala, a sada Deli Karima na jednu minutu. Dame i gospodo, prije godinu dana je e, objelodanjen ovaj skandal. Godinu dana nakon što smo otkrili ovu ogromnu prijeveru, ništa nije učinjeno osim osnivanja istražnog odbora. Niti jedna konkretna mjera nije poduzeta ni od strane komisije, ni od strane država članica kako bi se poštovale e, standardi e, za E, smanjenje onečešćivanja i kako europski potrošači e, ne bi bili u ovoj situaciji u kojoj se nalazi. Oni su prevareni. Mi smo ostavili automobile e, koji su stari i koji onečešćuju naše ceste. E, također, agencije koje su izvršile homologaciju ovih automobila trebaju biti kažnjene. Kada e, gledam francusku vladu koja štiti Renault, koji zaista onečišćuje u Europi, shvatam da moramo u potpunosti reformirati homologacijski sustav, osnovati Europsku agenciju za e, certifikaciju automobila i e, odmah nametnuti kazne ukoliko je ustanovljeno da je došlo do prevare. Dakle, moramo reagirati. Hvala. Lej. Hvala. E, imate povjerenice, uvažena gospoda. E, od ožujka ove godine radi ovaj odbor. Imamo, čuli smo tehničke stručnjake, predstavnike nevladnih udruga, predstavnike automobilske industrije i prethodne povjerenike i još jednom zahvaljujem svima koji su obećali doći, gotovo osim jedne osobe gotovo su svi došli. A što se tiče rezultata, po mom mišljenju treba napraviti jasnu razliku između e, ilegalnih uređaja i povišenih e, E, emisija na ulicama. Ilegalni uređaji svakako su ilegalni, dakle prevarni uređaji, to je kažnjivo djelo i također treba tako biti predviđeno u zakonodavstvu. I sada tu treba naravno e, dvojiti u to je li tu kriv samo Volkswagen kada pogledamo na primjer što Fiat e, trenutno proizvodi u medijima u smislu naslova, tu treba još pogledati ko je još tu kriv. A drugo što se tiče mjerenja stvarnih emisija, Ilegalni uređaji su ne, besmisleni, nerealistična mjerenja u laboratorijima koja nemaju nikakve e, veze sa stvarnim emisijama. To je nešto što pripada prošlosti. Europa je tu krenula pravim putem i povjerenik Tajani također je tu djelovao na odgovarajući način. Treće, što se tiče ovakvih e, posebnih e, uređaja, u javnosti se ništa nije od toga znalo i mi smo što smo čuli E, od e, pred izborom čuli smo e, svašta od stručnjaka i ono što kažem kao inženjer je da treba uključiti određene mogućnosti za posebne uređaje koji zaštićuju tehniku na jako visokim ili jako niskim temperaturama. To nije isto što i poremećeni uređaj. još nešto što se tiče rada pred odborom. Imam osjećaj da mnogo članova odbora misle da postoji e, neka zavjera između komisije i automobilske industrije protiv e, interesa javnosti. Mislim da je odbor pokazao jasno da tomu nije tako. Hvala, a sada Masimo na jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, rad istražnog odbora je jasno pokazao da je skandal sa Volkswagenom Tank vrh sante leda. Očito je da se koriste raznorazni uređaji koji ometaju Više od toga se događa. Još od 2007. zna se da vozila koja su stavljena na cestu, da su njihove emisije bile 7 do 8 puta više od rezultata koji su dobiveni u laboratoriju. To je ogromna prevara i veliki udarac na kvalitetu zraka u našim gradovima. A prijevara je tim veća zato što znamo da postoje tehnologije koje se koriste za smanjenje emisija e, ugljično, dušikovog oksida. Stoga moramo promijeniti put, promijeniti pravila za homologaciju, definirati jasna i stroža pravila kako bismo zaštitili naše e, potrošače. Hvala vam. A sada gospodin Zlotovski na jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Ovaj, ovaj, skandal je e, učinio je doveo do toga da e, potrošači u Europskoj uniji nemaju više povjerenje u nacionalne i europske kontrole. A recimo e, potrošači su također zavarani kada recimo kupuju e, vozilo, a osim toga govorimo o sektoru koji je iznimno važan za Europsku uniju i za tržište rada u brojnim zemljama Europske unije uključujući i Poljsku. Nažalost vidjeli smo, to jest čuli smo brojna saslušanja stručnjaka i teško je i teško je reći je li e, ovdje riječ o e, nenamjernim greškama ili o svjesnim pogreškama. Ja se nadam da će u sljedećoj fazi istražni odbor odgovoriti na to tko ima najveću odgovornost te tko mora biti kažnjen no svakako ne smijemo um, oslabiti europsku automobilsku industriju. Hvala vam, sada gospođa Lopez Bermejo. E, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Izgleda da da se samo odgađa predstavljanje e, zaključaka o ovom slučaju. U ovoj fazi znamo da postoje uređaj za ometanje emisija te nesukladnost između zagađenja koje je obećano i ono koje je stvarno Nitko nije na kraju reagirao. Za vrijeme saslušanja automobilske industrije i komisija daju proturječne informacije, no nitko ne može negirati da su proizvođači automobila e, utjecali na definiranje na nove ciljeve e, za emisije te na tehničke standarde. I naravno na taj način su okrenuli e, propise prema svojim interesima. To je vjerojatno samo vrh sante leda na koji način veliki, e, velike tvrtke definiraju europske propise i kako profit je važniji od građana. Na godinu e, više tisuće osoba umire prerano zbog dušikova oksida i zbog toga e, moramo stvarno podržati ovaj izvještaj. Hvala vam, a sada Julija Reda na jednu minutu. Hvala. Evo na pol mandata već vidimo kako povjerenstvo, ovaj odbor zapravo ne radi kako treba. E, komisija ne šalje dokumente i e, komisija i JRC, zajednički istraživački centar, samo gube vrijeme. Eh, imamo slučajeve kada smo imali dokumente eh, predugačke, a nekada i kad nisu bili relevantni. Jučer je povjerenica Bjenkovska izrazila svoje eh, nezadovoljstvo zemljama članicama koje također ne žele pružiti informacije. Gospođo Bjenkovska, ovo je trenutak da vi djelujete. Dajte nam sve potrebne informacije, potpune informacije i dajte nam to sada. Europski parlament je je doživio čak da je bivši povjerenik odbio pojaviti se pred odborom. Imamo pravilo 198, eh, dakle pravo na saslušanje svjedoka. Hvala vam. A sada šte, gospodin Štefanac na dvije minute. Hvala vam, dame i gospodo. Ovo je odbor osnovan zbog dva razloga. Kao prvo da opišemo da shvatimo zašto su e, velike tvrtke odlučile itekako zaobići europsko e, zakonodavstvo a drugi razlog zašto je uspostavljen ovaj odbor jest vratiti povjerenje potrošača u europske proizvode rad odbora bi također trebao utjecati na to da propisi u ovom sektoru budu jasniji i bolje usklađeniji sa stvarnošću i ja moram reći da mi se čini da smo u našim raspravama sa komisijom ipak ostvarili određeni, e, određena postignuća. Mjerenja se ne trebaju odvijati samo u teoriji, već u praksi, što jest u stvarnim uvjetima vožnje. I pravila bi se trebala primjenjivati na sve, uvijek i svugdje. No isto tako moram otvoreno reći da nisu sve zemlje članice surađivale i zbog toga je e, proces i kompliciraniji i dugotrajniji. A ova tema ima još jednu nijansu koju treba e, razjasniti. Na tisuće potrošača u SAD-u je zavarano. U SAD-u tvrtka mora platiti odštetu od tisuća dolara svojim potrošačima, a u Europi ta ista kompanija to odbija. I ako želimo vratiti povjerenje naših potrošača u uh, Europsku uniju, moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da i evropljanima bude nadoknađena šteta. Nije naš cilj kažnjavati automobilsku industriju. Upravo suprotno, trebali bismo ih motivirati da uvode inovacije i nove tehnologije. No istovremeno bi Europska unija trebala definirati jednake uvjete za sve i trebali bismo od svih tražiti da se drže pravila. Hvala vam, a sada gospodin Ertug na jednu minutu. Grazie, prezidente. Uvaženi kolege, posljednji tjedni doista su pokazali da ovaj istražni odbor je nešto što je doista vrlo potrebno. Iz eh, dosadašnjih saslušanja mogu se izvući sljedeći zaključci. Mislim da Europska komisija odgovara na naša pitanja samo djelomično ili uopće ne i komisija zapravo ne poznaje vlastito zakonodavstvo ili ne želi poznati vlastito zakonodavstvo, ne zna ni koje ovlasti ima ili ne želi možda znati uopće koje ima ovlasti, a posebice ovdje upada u oči kako zemlje članice e, provode e, zakonodavstvo, odnosno ne provode i kako se može dogoditi, na primjer, e, u svađi oko određenog hladila u E, vozilima se toliko uključuje komisija dok kod recimo ovakve teme kao e, što je ova e, pušta 23 zemlje članice da ništa ne čine. Znači, mislim, komisija snosi svoj dio odgovornosti ovdje, ali ono što je jasno je da komisija zbog svog nedjelovanja je djelomično odgovorna za ovo. Hvala vam. Sada riječ ima zastupnica Gerling na jednu minutu. Hvala vam. Ja bih e, zahvalila našim izvjestiteljima na ovom privremenom izvješću. Nismo mnogo toga doznali, ali uh, barem je definiran smjer u kojem idemo. Ja sam došla na ovu raspravu zato što sam izvjestiteljica za kakvoću i moji problemi su počeli kada sam prije tri godine održala prezentaciju na početku tog procesa i tu se jasno pokazalo da je DG Envy bila itekako svjesna o e, nesukladnosti između standarda i stvarnih uvjeta vožnje. Ja moram priznati da je to bio prvi puta da sam ja to osvijestila. I od tog trenutka bila sam e, odlučna da se utvrdi zašto se to događa i da se to riješi. Ono što mene ovdje brine jest E, da na kraju ovog procesa moramo znati koji su to bili politički procesi, da e, shvatimo koji su dijelovi komisije e, morali raditi zajedno, a očito nisu i nisu preuzeli tu odgovornost dovoljno ozbiljno. I danas imamo sustav to jest i moramo osigurati sustav koji će se pobrinuti da se ovakve stvari više nikada ne dogode. Hvala vam, a sada zastupnik Niedermayer na dvije minute. Hvala vam. Uvaženi kolege u protekle godinu dana smo jako puno toga naučili. Ne samo o Volkswagenu, već i o provedbi europskih propisa, o podjeli odgovornosti između Europske unije i zemalja članica, te o ponašanju određenih aktera. Bilo je to vrlo frustrirajući proces. No, danas imamo priliku to ispraviti. Ja se ne bojim da industrija to ne može učiniti i niti da im je to previše skupo. Njima su potrebna jednostavna i jasna pravila. Mislim da ne bismo trebali, e, u odboru se ne bismo trebali koncentrirati na e, upiranje prstom u krivca, već se koncentrirati na budućnost. A trebali bismo krenuti time što ćemo e, naučiti osnovne činjenice. I sada ću ih predstaviti. Kao prvo, ja smatram da samo automobili koji e, su napravljeni prema pravilima se mogu pustiti na tržište. To moramo učiniti zato što se pravila tako definiraju i to je jedini način da izbjegnemo e, moguće zbrke. Isto tako znamo da se mogu koristiti postojeće tehnologije i današnji automobili mogu biti čisti no tehnologija se vrlo brzo razvija. Zatim moramo osmisliti bolja laboratorijska testiranja. Sada idemo u dobrom smjeru i moramo naravno se pobrinuti da zabranimo bilo kakve uređaje koji ometaju, e, to jest poremećajne uređaje. U budućnosti bismo morali imati bolji sustav i osigurati neovisno testiranje. Ovaj neuspjeh svih nas zajedno bi se trebao pretvoriti u pobjedu i u novi sustav koji će funkcionirati bolje za sve nas. Hvala vam. Hvala vam, a sada zastupnica Šalde Moze na jednu minutu. Izvolite, Kristel. Skanda koji se tiče provjere emisija e, se ne tiče samo prevara. to se tiče i ljudskih života. Veoma dugo smo dozvolili da prevelike količine dušikovih oksida se nađu u zraku. 72 2000 ljudi umire godišnje zbog e, ovoga i to je stvarni skandal. Ljudi umiru, okoliš se onečišćuje, a mi u ovom e, istražnom odboru trebamo vidjeti zbog čega je do toga došlo i zbog čega ovaj skandal nije otkriven ranije. Čini mi se da e, se nalazimo u situaciji u kojoj samo govorimo o tome da određeni sustav nije funkcionirao i da okrivljujemo jedni druge a naš sustav kontrole jednostavno mora biti mnogo e, jasniji i ne smijemo si dozvoliti da u budućnosti se desi ovakvo nešto ponovno. Moramo zaštititi i prirodu, okoliš i ljude. Hvala gospodin Tošanovski, jedna minuta. Hvala gospodine predsjedavajući. Sadašnji rad istražnog odbora nam je dao dobar pregled tehničkih aspekata motora na sagorjevanje, naročito dizelskih motora. Dobili smo velik broj informacija ne samo o tehničkim aspektima, već isto tako i o zakonodavnim postupcima. Ja sam osobno izvukao pouke iz ovoga. Shvatio sam da je potreban bitan politički pritisak da se smanje emisije CO2. No, međutim, to dovodi do do toga da proizvođači automobila e, teže ka prijevarama kako bi ostvarili profit. Ja vjerujem da će rezultat istražnog odbora E, biti plodonosan i da će nam reći što se zapravo desilo s ovim proizvođačima automobila u e, tijeku zakonodavnog e, postupka, ali isto tako da će nam pomoći da imamo zakonodavne pravila koja se mogu poštovati i da imamo istu homologaciju za sve države članice. Hvala. Gospodin Gabuš. Hvala vam. 13. srpnja smo jednoglasno usvojili e, privremeno izvješće i na taj način ispunili mandat koji nam je povjeren nakon takozvanog dieselgate u SAD-u. Nakon tog skandala nama, zastupnicima koji smo članovi istražnog odbora, dan je mandat i zbog toga danas želimo usvojiti ovo izvješće. Glavni zahtjev ovog izvješća je da se s njime završi i donesu zaključke. E, nije jednostavno riješiti ovaj slučaj, vjerujte mi. Zastupnici u ovom domu, svi smo mi članovi odbora za industriju i za zaštitu okoliša, znamo da se moramo boriti između vrlo različitih interesa i to je vrlo teško. No isto tako znamo da ako želimo reindustrializirati Europu, moramo imati politiku u Europi koja će se pobrinuti za zaštitu okoliša, za zaštitu zdravlja ljudi, ali koja će istovremeno ulagati u industriju i tehnologiju. Moramo osvijetliti ovaj slučaj u kojem e, su stvorena vrlo nejasna pravila za vrijeme povjerenika Verhojgana. On je također odbio na početku pojaviti se pred e, odborom, a kada je govorio pred odborom nije davao jasne odgovore. Moramo se okrenuti budućnosti, moramo biti transparentni i zbog toga ovim izvještajem tražimo od Europske komisije, od zemalja članica, od svih nadležnih tijela i uključenih organizacija da surađuju te da poštuju odanu suradnju sa istražnim odborom kako bismo nesmetano mogli privesti naš rad kraju. Naš prioritet je zdravlje naših građana, njihovo zaposlenje i njihovo dobrostanje. Zbog toga želimo privesti kraju ovu istragu. Nakon toga želimo vidjeti tko je odgovoran i želimo E, potaknuti razvoj ovog sektora koji e, pretpostavlja da će se oko 800 tisuća novih radnih mjesta otvoriti u Europi e, samo sljedeće godine. Hvala. Sada gospođa Gospođo povjerenice, na tisuće europljana i djece oboljeva zbog visoke razine onečišćenja u našim gradovima. To nije ništa novo. Mi bismo trebali imati sasvim jasne e, uredbe koje bi ovo zabranile. Ovo se ne ograničava samo na jednog proizvođača automobila, imamo ih više koji su proizvali automobile koji ispuštaju emisije do 10 puta više nego, nego što je dozvoljeno. Mi e, ne možemo više dozvoliti da vlade ne poduzimaju ništa protiv ovih proizvođača koji ne poštuju pravila. Ovakvu situaciju više ne možemo tolerirati E, proizvođači automobila su toliko samouvjereni i misle da će ih vlade uvijek štititi. Mi moramo učiniti nešto da se više ova situacija ne ponovi. Zbog toga ovaj istražni odbor mora nastaviti istraživati i izvući zaključke i pouke kako do ovoga ne bi došlo ponovno. Hvala najljepša. Gospodin Van Dalen, jedna minuta. Gospodine predsjedavajući, hvala. Istražni odbor je obavio pola posla, sada je na pola mandata. Mislim da tu imamo pozitivnih aspekata i da smo dobili dosta informacija od svih e, dionika. No, međutim, e, čekamo još uvijek konkretne zaključke Sada možemo citirati samo nekoliko tih zaključaka, vidjeti kako izbjeći uplitanje vlada u rad proizvođača automobila, kako spriječiti lobiste da e, brane proizvođača automobila koji onečišćuju zrak. Mi moramo imati vozila koja će biti čista. Naravno, dizelska vozila ne mogu nikada biti u potpunosti čista, pa čak ni vozila na benzin. Moramo koristiti hidrogen ili struju. To je naša budućnost, da se moramo usredotočiti u potpunosti na razvoj novih tehnologija. Moramo imati u budućnosti vozila koja neće ispuštati nikakve onečišćuće emisije. Hvala. Gospodin Rozati. Gospođo povjerenice, najprije se želim zahvaliti izvjestitelju na obavljenom radu. Ovo je dobar sažetak našeg šestomjesečnog rada istražnog izbora. No, ipak ovaj mandat još uvijek nije u potpunosti ispunjen, još dosta toga stoji pred nama, postoji dosta e, bojazni i neodgovorenih pitanja. Svi u ovom domu očekujemo konačne rezultate i zaključke. To se ne može učiniti bez e, bliske suradnje sa Europskom komisijom. Za vrijeme sastanaka mnogi od nas su okrivljivali komisiju zbog toga što nije uspjela reformirati kontrolni sustav i homologacijski sustav, ali to nije sve. Ne samo da je Europska komisija kasno reagirala, već i Europski parlament je izgubio dosta vremena za finaliziranje prvog izvješća o emisijama u stvarnim uvjetima. Države članice nisu poduzele učinkovite akcije kako bi zabranile poremećajne uređaje. Zbog toga su građani izgubili povjerenje u e, proizvođače automobila, a i oni su ti koji pate zbog e, onečišćenog zraka. Sada proizvođači automobila trebaju nadoknaditi štetu svim potrošačima E, koji su, e, kojima je ta šteta nanjeta. Gospodine predsjedavajući, mislim da se sada trebamo usredotočiti na zakonodavni rad i finalizirati treći i četvrti paket o emisijama u stvarnim uvjetima vožnje. Moramo utvrditi sve nepravilnosti i uvrstiti ih u konačno izvješće. Na taj način ćemo poboljšati naš zakonodavni okvir. Sada moramo zajamčiti da se ovakve stvari više neće nikada dešavati. Mi u Europskom parlamentu smo tu kako bi zaštitili europske građane i potroša potrošače i da ih zaštitimo od prijevara. Gospodin Zorinio, jedna minuta. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, u interesu Europljana i u interesu europske industrije da Europska unija e, igra ključnu ulogu ka pametnoj mobilnosti. To je nešto što će pomoći boljoj kvaliteti života naših građana i doprinijeti konkurentnosti naših poduzeća. Rezultat e, privremenog izvješća je pozitivan, ali trebamo nastaviti rad. Također države članice moraju osnovati inspekcijske sustave koji će biti pouzdani, e, davati informacije e, ispravne potrošačima slučajevima vršiti istrage i e, raditi na metodologijama mjerenja emisija e, automobilska tehnologija budućnosti će biti drugačija od ove koju imamo sada. To je ono čemu trebamo težiti. Ali trebamo ići još dalje od toga jer moramo se boriti protiv ove kulture koja je doprinjela ovoj prijevari, kulture šutnje i zbog toga ovaj istražni odbor mora nam dati konkretne rezultate. Hvala vam. A sada krećemo na spontano javljanje za riječ. Gospođa Grapini, podsjećam vas sve da imate na raspolaganju jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Moram reći da e, cijenim rad ovog odbora na pola mandata, ali želim naglasiti nekoliko aspekata. Mi smo čuli za vrijeme ove rasprave dosta argumenata i usporedbi između Sjedinjenih američkih država i Europe. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni za moj klub zastupnika i pitam se ne bi li smo trebali ubrzati e, izradu ovog izvješća, ali možda i ne. Možda trebamo najprije sačekati zaključke odbora, pa onda ići dalje. A i ne vjerujem da u Sjedinim američkim državama ovo funkcionira bolje nego kod nas. U Sjedinim američkim državama imaju nešto fleksibilnije zakonodavstvo te se traži e, dobrovoljna sukladnost. Ne vjerujem da bi to moglo funkcionirati u Europi. U Repu trebaju jasna pravila koja će zaštititi e, građane, ali koja ne ugrožava automobilsku industriju, kako ta automobilska industrija se ne bi selila izvan Europske unije. Ja mislim da zaista ponekad imamo previše više pravila za industrije i tvrtke što ugrožava njihovu konkurentnost. E, ovdje se ne radi samo o Volkswagenu, radi se o drugim proizvođačima automobila koji također pravi greške i trebamo govoriti o svima njima. Hvala, gospodin Šuling. Gospođa Šuling. Zahvaljujem. Istražni odbor uh, je zajedno sa komisijom odigrao vrlo važnu ulogu ovdje, ima važnu ulogu i jasno mi je da ovdje uh, u Europskoj uniji očigledno nije provođen dobar nadzir na tržištem u automobilskom sektoru jer ovaj skandal svakako nije uh, nije fokusiran samo na Volkswagen, naime ovi poremećeni uređaji su već godinama zabranjeni i e, osim takvih uređaja e, koje su pronađeni, postoje još one koje nisu pronađene na našim cestama. Znači komisija ima ovdje važnu ulogu, važnu ulogu za sve nas i zato moramo strogo reagirati na ovakve skandale i također na odgovarajući način sankcionirati ove osobe. I e, usprkos zabrane poremećenih uređaja još uvijek postoji e, previše tumačenja za e, korištenje takvih e, uređaja. Naime, to treba regulirati i važno je da ovoj istrazi u posebnom odboru Europskoj komisiji i zemlje članice također sudjeluju, naime radi se o vraćanju povjerenja potrošača Europskoj uniji. Hvala. Mislim da je sada dokazano da konkurentnost njemačke industrije je igrala veliku ulogu u ovom skandalu. U 2015. godine sam ja zatražio da se izvrši istraga što se tiče Volkswagena i drugih proizvođača automobila. Povjerenica je tada rekla da su studije e, već napravljene u drugim državama članicama i da je dokazano da se htjelo lažirati rezultate i u drugim državama članicama, u drugim, kod drugih proizvođača automobila. I ja mislim da se svima njima trebaju nametnuti jako oštre sankcije. Mi sada imamo istražni odbor na raspolaganju i ovo je naša prilika da objelodanimo sve ono što se dešava u toj industriji. Mislim da 2017. godine ljudi očekuju rezultate od nas. Gospodin Blanko, jedna minuta. Hvala. Sada možemo već reći da je ovo jedan kolektivan neuspjeh. Neuspjeh onih koji su sa svojim eh, mehanizmima pokušavali prevariti potrošače, komisiju i zemlje članice. E, no na kraju je prevara ipak otkrivena. Neuspjeh je to i komisije zato što je znala da su propisi bili fleksibilni i da ih je industrija tako tumačila. I istovremeno nisu na vrijeme donijeli nove propise kako bi se izbjegle izbjegli ovakvi slučajevi. I na kraju neuspjeh je to i zemalja članica. Nacionalna tijela imaju obvezu e, kontrolirati i istraživati kako se ovakve e, stvari e, koje štete okolišu, koje štete zdravlju građana se ne bi događale. Za budućnost je najvažnije da se ovakve stvari ne ponavljaju. Ovdje govorimo o našem zdravlju, govorimo o zaštiti okoliša, ali isto tako govorimo o industriji koja stvara radna mjesta. Stoga se ovakve prevare ne smiju događati. One ne pomažu niti industriji zato što je onda ona sumnjivac. Hvala Jose. A sada gospođa Majsner, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Odbor je očigledno e, nešto iznio na svjetlo, ali i neke rezultate koje smatram da su dobri. Jedna stvar, na primjer, e, probat ću sažeti to. E, Volkswagen je onih 80 mg koji su dopušteni u Kaliforniji, na primjer, mogao postići samo poremećenim uređajima i softverom, što je naravno svakako za prekor, ali u Europi je granica puno viša i za svi oni koji znaju postoji i veliki tolegramski e, to, prostor za toleranciju, znači više od tri puta veći je prag u Europi. Znači čini se da također je e, za vlasnika automobila situacija drugačija u Europi nego u Sjedinjenim državama i moramo naravno znati da mi pokušavamo smasiti emisije zbog stakleničkih plinova CO2 ali također i osigurati sigurni e, čišći zrak i manje onečišćenja. Znači, ali ipak moramo e, omogućiti proizvođačima da e, povrat, da e, ispune naše zahtjeve i da se povrati povjerenje potrošača i zato treba upravo ove uvjeti, stvarni uvjeti vožnje biti uzeti u obzir. Hvala sada zastupnika Putu na jednu minutu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Često smo isticali e, vodstvo Europske unije kad je riječ o borbi protiv zagađenja okoliša. Sjetite se samo uloge Europske unije na konferenciji u Parizu ili e, kad je riječ o proširenju sustava ETS na globalnoj razini. No to podrazumijeva i određene obveze. Istražni odbor o e, Dieselgateu mora poslati vrlo jasan signal kad je riječ o provedbi istrage. Jer ne možemo dozvoliti da svijet kaže da je upravo Europa prva koja krši propise. Moramo e, imati jasan stav i biti hrabri e, osuditi određene prakse koje se koriste kako bi se i korištenje poremećajnih uređaja vjerodostojnost Europske unije velike ovisi i o ovoj istrazi. Hvala. Sada gospodin Kun, izvolite. Uh, Prije nego što dođemo do e, vozila bez emisija na našim ulicama, bez obzira električnih ili na vodik, Moramo ipak prije nekako izaći na kraj sa sadašnjom situacijom i pokušati pronaći tehnička rješenja kako bi se granične vrijednosti e, dušikovog oksida i drugih e, onečišćivača mogle ipak održati, znači kod homologacije dakle, posebice moramo paziti da e, pročišćivači e, zraka u vozilima budu i doista tehnički instalirani prema Euronormi 6, znači ovih 800 mg po kilometru NOx-a i održati to i u Njemačkoj i također i na reagirati na američko tržište, ali oni imaju 70 e, mg po milji a, i znači radi se o tome da ovakva blue motion tehnologija se iskoristi e, odnosno e, pročišćivači ispušnih plinova koji će e, vezati NOx i prebaciti to u molekularni dušik koji je neopasan i za ljude i za vodu. I to je upravo tema kojom se bavimo kod homologacije, kako takve stvari se više ne bi dogodile. Znači moramo imati nadzor tržišta, E, koje će e, ići upravo na e, na razne ispitivanja novo dopuštenih vozila, znači i na 130 km na sat i 80 km na sat i 200 km na sat, naravno postoji velika razlika u količini ispušnih plinova i sve to se mora kompenzirati novim tehnologijama i jedino ćemo na taj način doista postići rješenje za ovu temu. Naime, utvrđeno je da do 2017 odnosno 2019. 168 mg će biti granica u stvarnim uvjetima vožnja, a do 2021. samo 129 mg. Dakle, to mora biti naš cilj, jer inače doista u našim gradskim središtima će nastati klima koja više neće biti podnošljiva za život i za zdravlje. Budući da su se kolege držale e, vremena, Evo, imamo još malo vremena i eh, i stoga želim pitati želi li se još netko javiti za riječ? Ne. U tom slučaju riječ dajem mm, riječ povjerenici Bjankovski. Eh, hvala predsjedniče. Eh, želim zahvaliti svima na ovoj raspravi i također i na ovoj iskrenoj raspravi. Nema nikakve sumnje da imamo zajednički cilj, da moramo u potpunosti otkriti ovaj skandal sa poremećenim uređajima također da moramo izvući najprikladnije zaključke, odgovarajuće zaključke i ići dalje. A naša načela koja nas vode moraju biti istina i transparentnost za sve. Dopustite da još jednom podcrtam da i naglasim da će učiniti sve što je potrebno i nužno i iskoristiti mandati ovlasti komisije kao regulatora i čuvarice ugovora da ponovno uspostavim povjerenje u zakon i povjerenje u industriju ali iskreno želim reći da ne želim e, više igrati ovu igru upiranja prsta i prebacivanja krivica. Ja sam posljednja koja bi to učinila, ali svejedno moram glasno i jasno reći da jednostavno ne mogu reći stopostotnom sigurnošću da drugi e, odnosno okrivljavati druge proizvođače automobila jer nemamo dokaza, naime postoje neka pisma zemljama e, članicama koje pišem i ja također e, njih na neki način time tjeram, ali to činim i sada, ali za sada nemam pravnih ovlasti ovdje. Kao što su neki od vas e, rekli, ja doista e, bih i željela ići na neka povlačenja na europskom tržištu, ali nemam pravnog temelja za sada za to. I slažem se da je to vrlo čudno da u nekim zemljama članicama vidimo obvezno povlačenje u nekom dobrovoljno povlačenju u nekima ništa. To je neprikladno i nedopustivo i ne smije biti tako. Ali upravo zato kažem da zemlje članice su doista počele razumjeti da moramo raskinuti s nekim prošlim praksama, da one moraju biti transparentne i da nam trebaju donijeti sve tehničke relevantne informacije koje su nam potrebne, i da je njihov angažman doista da se uspostavi pravi nadzor tržišta koji će doprinijeti uspjehu u budućnosti. Znači sada mi treba obećanje zemalja članica i vas također da ćemo e, biti u stanju uspostaviti moderni učinkoviti e, okvir za e, ove automobile i to ne kažem da to i to ne činim protiv industrije, naprotiv ja sam e, povjerenica odgovorna za industriju činjenicu sve što je potrebno e, da automobilska industrija cvijeta, da bude konkurentna i uspješna, ali u interesu industrije danas i to nadam se također industrija mora također razumjeti to. Moramo biti strogi, moramo biti strogi i zahtjevni u tom pogledu što se tiče dakle zahtjeva prema industriji. Želim iskoristiti sadašnju krizu i nadam se također da je to naš zajednički krilj ovdje da uspostavimo bolje zakonodavstvo, da imamo bolji nadzor tržišta i strukture i također da pokrenemo industriju doista u pravom smjeru performanse mobilnosti i automatizacije. I sigurna sam da zajedno s vašom e, potporom, ali ne prebacivanjem krivice jer e, to doista nikamo ne vodi, nego s našom potporom i uključenjem da ćemo biti u stanju postići te ciljeve jer e, vrijeme je pravo. E, pravo je vrijeme došlo. Ovo je trenutak koji trebamo iskoristiti za budućnost naše automobilske industrije. Hvala vam, gospođo povjerenice. A sada ću dati riječ dvojici izvjestitelja. Gospodin Zalba Bitegajn, Pablo, izvoli, imaš dvije minute. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Hvala svim kolegama na komentarima i doprinosima Naravno želim zahvaliti i kolegi Herbrandiju na našem zajedničkom radu i ja se nadam da ćemo jednako uspješni biti i u drugom dijelu ovog mandata. Neki kolege su se žalili da ovaj izvještaj nema sadržaja, čak niti ambicije, no moram vas podsjetiti da je ovdje riječ o privremenom izvještaju i odlučili smo da će to biti izvještaj koji će biti isključivo tehničke prirode. Gospodin Dans je rekao da se ne, moramo boriti međusobno i ja se slažem. To nije ono što građani očekuju od nas, da se e, samo svađamo i da ništa ne postižemo. Upravo suprotno, moramo e, doći do istine i zajedno moramo dati prijedloge kako se ovako nešto ne bi ponovno dogodilo u budućnosti. I ne možemo dozvoliti, uvaženi kolege, da ovaj izvještaj bude usmjeren protiv industrije, protiv zapošljavanja. Upravo suprotno. To mora biti izvještaj koji će zaštititi, koji će se baviti zaštitom okoliša, koji će podržati automobilsku industriju i koji će biti za zapošljavanje. Hvala vam svima. Hvala, a sada drugi izvjestitelj, gospodin Negar Brandi, vi imate dvije minute. Zahvaljujem eh, predsjedniče. Vjerujem da je ovo bila doista ohrabrujuća rasprava, rasprava koja očigledno nije o meuizvjeu među je povezan više s postupkom, nego više o sadašnjem stanju istrage istražnog odbora. Zašto vjerujem da je to toliko ohrabrujuće i poticajno? Jer primijetio sam da postoji zajedničko razumijevanje koje, je problema koje smo više manje svi dijelimo i koji više manje e, možda ne vodi do zajedničkih zaključaka, ali to će svakako biti e, izazov za kolegu Zalbu i mene da e, nekako dovede parlament do zajedničkih zaključaka na kraju. Ali vjerujem da smo tu na pravom putu i ne smijemo ni zaboraviti da smo samo na pola puta do naše istrage. E, još ima puno toga za istražiti, puno dokaza za utvrditi. Još bih dva elementa naglasio. Naime, e, mislim da je jasno i elekventno rečeno kolika je e, koliki je raspon odgovornosti ovdje. Mnogi drugi također su to učinili. Međutim, čini se da na kraju od svih tih odgovornih nitko nije odgovoran. Ni komisija, ni zemlje članice, ni nacionalne vlasti, ni niko drugi. To bi mogao biti ključ problema e, s kojim smo suočeni. I sigurno sam da kada krenemo dublje u to, da ćemo moći za, izvući zaključke i za budućnost e, koje neće odražavati samo e, industriju automobila nego i druga područja politike. I na kraju mislim da je kolega Ivo Belet rekao da ako pogledamo e, pitanje odgovornosti, puno toga povezano je sa nemogućnošću zemlja, zemalja članica ili nesposobnošću da preuzmu odgovornost, a to je ključna e, stvar, mislim, koja je proizašla iz rasprave danas. Mnogo se govorilo o tom e, upiranju prsta i prozivanju krivca, ali ja mislim da u politici demokracije koje funkcioniraju politička odgovornost je ključna, a to bi možda i značilo prozivanje krivca ako je to potrebno. Nisam ja e, toga, toga se ne bojim, a niti sam izričito za to, ali mislim da je to dio demokracije koju mi zajedno još uvijek izgrađujemo u Europi pa nastavimo u tom smjeru. Hvala svim govornicima, hvala našim izvjestiteljima, hvala gospođi povjerenici na ovoj vrlo detaljnoj raspravi. E, glasanje ćemo imati danas, a sada nakratko Prekidamo sjednicu i nastavljamo u 12.30.